Witam Państwa. Oprostite što sam e, zakasnio. To je zbog toga što sam bio na sastanku sa e, organizacijama iz Češke republike i Slovačke Eh, trebao sam razgovarati sa češkim ministrom i saslušati njegovo predavanje. Ali naravno, mi ćemo ovo kašnjenje nadoknaditi. Eh, jedno glasanje otpada, to je tako po dnevnom redu, ali prije no što dođemo do dnevnog reda, gospođa Garcia. Dakle, što je sa glasovanjem? Jedno je otpalo, ali drugo o ovčarstvu i kozarstvu da. Tak, tak, tak, tak. Mamy, a nie mamy głosowania nad białkami. Okej. Ali e, proteinski usjevi otpadaju. Divno. Pa, jak Państwo wiecie, Kao što svi znate, naš kolega je prerano umro. Radi se o gospodinu Eduaru Ferranu. koji je godinama s nama radio. uvijek se zalagao za poljoprivredu i poljoprivrednike. Htjeli bi, bismo prijateljima i obitelji izraziti našu sučut i sučut našim kolegama i kolegicama iz kluba. E, mislim da je za sve nas bio dobar prijatelj, uvijek pošten, iskren uvijek je imao smješak na licu, iako nam se stajališta nisu uvijek slagala. Moramo reći, naravno, da je uvijek pomagao i činio dobre usluge poljoprivredi i poljoprivrednicima. Stoga vas molim da ustanemo i odamo mu počast minutom šutnje. Bardzo Hvala lijepa. Dame i gospodo, kao i uvijek je naša sjednica dostupna na internetu. Kao što sam već rekao, jedno glasanje nam otpada. Ova glasanja o proteinima. Što znači da možemo preći na točku četiri A to znači izbor četvrtog potpredsjednika. Još jednom čestitam i zahvaljujem gospođi Dančini. molimo koordinatora da prenese naše čestitke. E, željeli bismo bili osobno čestitati naše najbolje želje. To je veliki, velika čast za naš odbor da imamo e, da naša jedna kolegica postala premijerka. Idemo na točku četiri. kao što sam rekao. Sada molim formalne, formalna imenovanja za ovo mjesto. Klubovi mogu imenovati kandidata ili kandidatkinju. A i zastupnici to mogu učiniti. Gospodin, Andriju Andrijo ima riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče, hvala e, na vašim prijedlozima e, i što ste rekli o Dancili kao koordinator e, socijaldemokrata E, bio htio e, zaželiti mnogo hrabrosti u na njenoj novoj dužnosti. E, to je ključna dužnost za budućnost Evropske unije. Želimo joj dobar vjetar, vjetar u leđa. Nadamo se da će to pomoći europskoj poljoprivredi E, kad glasamo novog e, potpredsjednika e, predložio bi Gabriel Žuana, Gabriel Žuanu koja sjedi iza mene, naša kolegica iz Agrija. Nadam se da će joj naši kolege i kolegice dati svoje povjerenje. Ona ima sve kvalitete kako bi e, bila i članicom Agrija, a i potpredsjednicom. Evo, to je kandidatura za socijaldemokrate. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Ajker, hvala lijepa. EFDD e e, predlaže gospodina Marko Zulu. je e, s nama surađivao. Oba kandidata su punopravni članovi našeg odbora. Ako nemamo daljnjih kandidatura, onda možemo preći na glasanje. Pan e, Nicholson. Gospodin Nicholson. Oprostite, kad smo komentirali dnevni red, čini mi se da smo imali jedan problem s prevođenjem i nismo čuli da nećemo glasovati. I je li sada moguće da sutra u dnevni red unesemo jednu izmjenu i da točka broj 13 postane 12, a 12 postane 13. Dakle, druga točka postane prva, i možda bi to mogli provjeriti u tajništvu. Ako nema niko ništa protiv, ja bih se založila za tu izmjenu. Dakle, točka 13. komunikacija komisije o poljoprivredi treba se pomaknuti na točku 12. zgody ze strony trebamo odobrenje izvjestitelja. Da li gospodin Dorfman i gospodin Kati prihvaćaju ovaj amandman? Gospodin Kati kaže da. Gospodin Nikolson, izvolite. Hvala. E, jednu informaciju bih molio. Vraćam se e, na e, početak ovog odbora. FDD je imao pravo na potpredsjedništvo. Eh, eh, da li nam, nas prati još duh prošlosti? Eh, ako se dobro osjećam, znam da starim, ali u ono vrijeme imali smo jedan spor o tome da a, kandidat EFDD-a nije imao potporu odbora za potpredsjedništva. Htio bih da mi to objasnite. Kakva je situacija dan, danas? Da li je taj duh umro ili je još živ? E, evo, samo sam postavio to pitanje. Prošao pana Filipa. Well, thank you, Chad. This is a very sensitive Hvala lijepa. Vrlo osjetljivo pitanje e, za tajništvo. Što mogu reći jeste sljedeće. Imamo sporazum između klubova e, koja se e, a koje se referiraju na Dontov sustav što se tiče poslovnika je ono što se događa za vrijeme e, glasanja. Sada imamo izbor. E, ne znam što će biti rezultat izbora. Moramo se držati postupka. Ne mogu e, reći što će biti rezultat Što se tiče aranžmana između klubova u Aldeu ne, e, nemamo takav aranžman više. Ali bilo je očito kad smo birali potpredsjednika na plenarnom zasjedanju, potpredsjednika e, parlamenta, pot, predsjedništvo koje je trebalo dobiti, trebalo dobiti ALDE, e, Gezine Meissner je bila u pitanje, dobila je većinu u parlamentu. Ona je dobila prilično e, veliku većinu, e, a ona iz FDD-a. Nema aranžmana. Imali smo ista pitanja ka pitanje koje je postavio gospodin Nikolston E, mi ćemo se suzdržati ne zato što imamo nešto protiv kandidata. Suzdržat ćemo. E, nemamo tog više aranžmana i stoga ne znamo e, jel ćemo pre, primijeniti Dontovu metodu ili imamo neki aranžman. Samo sam evo vas ob, objasnio zašto smo se mi, zašto ćemo se suzdržati. Evo, to sam uzeo na znanje. Gospodin Flanagan, predlažem da e, e, pogledimo što je znači riječ socijalizam. Pošteni udio. E, ne možemo dati tako maloj skupini pošteni dio jer su premali za to. Dziękuję za bardzo cenną wymianę poglądów. Mamy... E, Ovo je vrlo važna diskusija. E, na načelo e, DONT se mora potvrditi u glasanju. Evo sada prelazimo na glasanje. Možda ćemo provjeriti da li su članovi klubova prisutni Imamo zamjene danas. E, gospođa Delae zamjenjuje jednog kolegu, gospodin Bogović jednog drugog kolegu ili kolegicu. E, klubovi to moraju provjeriti međusobno da imamo dovoljno članova klubova ovdje na ovom glasanju. Imamo dva kandidata. Oni su sporazumni sa kandidaturom. Gospodin e, gospođa Žuana i gospodin Zulo. E, e, zeleno za joanu a zulo će biti crven. Onda, a možete se naravno i suzdržati. Je li to jasno? Sorry, I would like to signal that the, the interpreters are not interpreting uh, uh fast enough. Mo, prevodioci nisu dovoljno, dovoljno brzi. E, postupak je osjetljiv, pa je važno da se sve točno prevede. Inače ćemo nešto izgubiti. Žao mi je da to moram reći. Gospodin Desima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, htio sam e, reći da moj klub pristaje na kandidaturu gospođe Žuao. Chcę powtórzyć. Oni koji su za E, gospođu Joanu će pritisnuti zeleni gumb, a za gospodina Zulu crveni gumb, crvenu tipku. Molim da koordinatori provjere tko će glasati, tko su članovi, punopravni članovi, a tko su zamjenici. E, to je učinjeno time, ovime otvaram glasanje. Zeleno za gospođu Žuanu, a crveno za gospodina Zulu. O, se se karte Evo, još glasamo. Još glasamo. Dok ne zatvorim glasanjem, jesu li svi glasali? Imamo jedan je, e, glas za SID previše. S, sad je u redu. Sada je u redu. E, sada je sve u redu. To znači da imamo potreban broj glasova, glasovanje je zatvoreno. Molim da se pokažu rezultati. Čestitke gospođi Joana. Upravo ste izabrani za potpredsjednicu. Evo. Možete tamo sjesti za stol. E, evo, imate ovdje jedno mjesto koje je predviđeno za vas. Przystępujemy do Time idemo sada na glasanje. Još jednom čestitke. Odmah ću dati e, riječ gospođi Garcia. E, danas ćemo glasati o njenom izvještaju. To je vrlo interesantna tema. E, budućnost uzgoja ovaca i koza u Europskoj uniji. Ona će nam najbolje objasniti amandmane i cijeli izvještaj. Izvolite, uvedite nas u temu. Najljepša vam hvala. Na početku želim reći da se radi o mišljenju koje se odnosi na jedan vrlo osjetljiv sektor, sektor koji je doživio velike gubitke proteklih desetljeća i doista smo jednoglasni u tome da je potrebno tom sektoru obratiti više pozornosti. Imali smo puno amandmana na ovo mišljenje što potvrđuje da je pitanje iznimno važno. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni koji su zajedno sa svojim klubovima radili, radilo je i tajništvo i parlament. Hvala svima na suradnji. Smatramo da smo postigli dobar kompromis oko mišljenja i oko uvodnih izjava. Tako da mislim da za glasovanje možemo dobiti veću podršku od one koje smo očekivali. 18 kompromisnih prijedloga na zakonodavni tekst zatim sedam kompromisnih amandmana o uvodnim izjavama. Sve ovo pokazuje da smo učinili dobar posao, da bismo imali uravnoteženo mišljenje i nadam se da neće biti problema s glasovanjem. Nadam se da smo rješili sve probleme koje smo imali s kolegama. popis je bio na raspolaganju do posljednjeg trenutka. A postoji još jedna stvar. E, možemo glasovati za nekoliko amandmana zajedno. Dakle, 15, 16 i 17, jer se radi o sličnoj e, viziji. Eto, to bi bilo sve. Hvala vam lijepa, nadam se da ćemo imati uspjeh na glasovanju i da će plenarna sjednica podržati naše mišljenje koje je iznimno važno. Važno je i za buduće potpore koje bi trebale stići. Hvala vam. E, puno hvala. Sada možemo preći na glasanje. Ako trebamo pomoć, zatražit ćemo je. Amandman 1 za, protiv, usvojeno 2 e, za, protiv, odbijeno 3 za, protiv, odbijeno 4 za, usvojeno 5 za, usvojeno 6 za, protiv, Provjera. Otvaram glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno sa dva glasa više za. Sedam za, protiv, odbijeno. Osam za, protiv, odbijeno. 9 za, usvojeno. Kompromis 1, elektronički glasamo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromis je usvojen. 141 za, usvojeno. 248 e, usvojeno. Kompromis 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 145. 145 usvojeno. Sto šest za, Sto 146 za, protiv, Sto odbijeno. sedam za, e, usvojeno usvojeno. 150 za, protiv, provjeravamo pedeset otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Tristo dvadeset dva za usvojeno e, tristo e, pedeset šest sto četrdeset tri za protiv odbijeno 144 za, protiv, odbijeno. 145 za, protiv, odbijeno. 156 za, protiv, odbijeno. 157 za, protiv, odbijeno. 158 za, protiv, odbijeno. 160 za, protiv, odbijeno. 161 za, protiv, odbijeno. Kompromis 4, 161, 161, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Hvala. Kompromis 3. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 381 e, nekov e, za, usvojeno. 172 e, za, usvojeno. 173 i 323 za usvojeno. 176 za protiv moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno. 177 za, protiv, odbijeno. Provjerit ćemo, otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno. 178 za, protiv, odbijeno 179 za usvojeno 180 za usvojeno kompromis 4 otvaram glasanje Kompromis 4. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. usvojeno. 195, gospodin Dantan, za, usvojeno. 196 za, usvojeno. 202 za, usvojeno. 204 za, 204 za, protiv, e, odbijeno. 207 za, usvojeno. Kompromis 5, otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Dvjesto šesnaest za. Usvojeno. šest za, usvojeno. četiri za, protiv, Provjerimo. Otvaram glasanje. 124. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 219, kaže predsjednik, za, protiv, odbijeno. 218, za, protiv, odbijeno odbijeno 286 za uh, usvojeno 220 za protiv uh, odbijeno kompromis 6 otvaram glasanje zatvaram ga usvojeno

Zatvaram ga. Usvojeno dva glasa više. 370 za usvojeno e, kompromis 7. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 248 za. Usvojeno. 252 za. Protiv. Provjerimo. Ne znam, ili gos, Provjera. Zatvaram glasanje. odbijeno. 253 za, protiv, provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno s jednim glasom većine. 246 za usvojeno. Kompromis ne. 274 za usvojeno. Kompromis 8. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. usvojeno 246, e, e, za usvojeno 264 usvojeno 267 267 za usvojeno 275 usvojeno kompromis 9 uh, e, Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 285 za, protiv, odbijeno. Kompromis 10, otvaram glasanje. Zatvaram ga. Popravka 10 usvojeno. Dva, e, četiri usvojeno. Kompromis 11. Otvaram glasanje. Zamikam glasovanje. Glasanje je zatvoreno. Kompromis usvojen. Idemo dalje. Amandman 380 za protiv, odbijeno. Dvjesto osamdeset tri za, protiv, provjera tri Otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis 12. Otvaram glasovanje. Kompromis 12. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 300 pet za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 306 za usvojeno, 308 za usvojen, 309 za usvojen, kompromis 13, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 321 za protiv, odbijeno. Kompromis 14, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvojeno. Idemo dalje. 15, 16, 17. Otvaram glasovanje. Dakle, na ovu e, skupinu kompromisa zatvaram glasovanje. Amandman 371. Zastupnika Cula, usvojeno. Kompromis 18. Otvaram glasovanje. Kompromis 18. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 320 za. Usvojeno. 325 za. Tri, dva, nula je usvojeno. Još jednom provjera. Dobro, 320. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 325 za. Usvojeno. 249 za. Protiv. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitam, vrijedilo je provjeriti. 251 za, usvojeno. 215 za, usvojeno. 382 za, usvojeno. Kompromis 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 330. Zastupnik Šrajer. Za. Usvojeno. 375 za. Usvojeno. 376 za, protiv, usvojeno, ali ipak provjera. Provjera za 376. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitam.

255 za, protiv. Otvaram glasovanje. Provjeram. Zatvaram glasovanje. Usvojeno čestitam. Idemo dalje. Kompromis Rimsko 1. Otvaram glasovanje. Tko je za? Hvala. Zatvaram glasovanje. Kompromis je usvojen. Amandman 14 za usvojeno, 16 za usvojeno, 17 za usvojeno. 18 za, protiv. Otvaram provjeru glasovanje za, da, e, za 18. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 19 za, protiv, odbijeno. 20 za usvojeno. 21 za usvojeno. 22 za usvojeno. 23 za protiv. Provjera za 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitam. Kompromis 2. Otvaram glasovanje. Glasujemo za rimsko 2. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandan 25 za, protiv, odbijeno. 26 za, Želite provjeru za 25? Ne, 26. Za, protiv, odbijeno. 27 za, protiv. Provjera za 27. Zamekam glasovanje. Zatvaramo glasovanje. 8 odbijeno. 28 za, protiv, odbijeno. Kompromis 3, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 39 za, protiv, odbijeno. 41 za, usvojeno. Kompromis četvrti. Tko je za? Zatvaram glasovanje. Kompromis prihvaćen. 49 za usvojeno, 51 za usvojeno. Kompromis 5, otvaram postupak glasovanja. Zatvaram glasovanje. usvojeno, 53 za, usvojeno, 54 za, usvojeno, 55 za, usvojeno, 56 za, usvojeno, 57 za, usvojeno, 58 za, protiv, provjera za 58, otvoreno glasovanje, zatvaram glasovanje. odbijeno. Pedeset devet za, protiv, odbijeno. 60 za, protiv, odbijeno. jedan za, protiv, odbijeno. dva za, protiv, odbijeno. 63 za, protiv, Provjera za 63. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 64 za. Usvojeno. 66 za. Usvojeno. 67 za. Protiv. Provjera za 67. Otvaram glasovanje. 67. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 68 za, usvojeno. 69 za, usvojeno. 70 za, protiv, odbijeno. 71 za usvojeno, 72 za usvojeno, 73 za usvojeno, 74 za usvojeno, 75 za usvojeno, 76 za protiv odbijeno, 77 za protiv odbijeno. 78 za, usvojeno. 79 za, protiv. Provjera za 79. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 80 za. Usvojeno. Kompromis broj šest. Otvaram glasovanje za kompromis 6. Zatvaram glasovanje. Kompromis usvojen. Amandman 92 za, protiv odbijeno. 93 za, protiv odbijeno. 94 za, protiv odbijeno. 95 za usvojeno, 96 za usvojeno, 98 za usvojeno, 99 za protiv odbijeno. Amandman 100 za protiv odbijeno. 101 za protiv Provjera za 101. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. 102 za. Protiv. Odbijeno. 103 za. Protiv. E, provjera molim za 103. Otvaram glasovanje. 103. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitam. 105 za. Usvojeno. Kompromis 7. Otvaram e, glasovanje. Zatvaram glasovanje. Przechodzimy do poprawki 110. To je za? 110 za, usvojeno. Ali molim lijepo provjeru za 110. Zatvaram glasovanje za 110. Usvojeno. 111. Tko je za? Usvojeno. 112. Za protiv Zastupnik Andriju, jeste li glasovali? Oprostite, otvaramo glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 113. Isto kao 114, 115, 116. Tko je za? Protiv. Usvojeno. Provjera. Dobro. Provjera. Usvojeno ali provjerit ćemo još jednom. Dakle, neki zastupnici se još nisu odlučili. Jeste li se odlučili? Dobro, zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 117. za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje za 117. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 118 za, protiv, usvojeno. 122. 122 za, usvojeno. 124 za, protiv, Moramo provjeriti 124. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 125 za usvojeno. 126 za usvojeno. 128 za usvojeno. Prelazimo na glasovanje mišljenja u cijelini. Otvaram glasovanje, dakle, na cijelo mišljenje. Procedura postupa glasovanja otvoren, glasovanje zatvoreno. I mišljenje je usvojeno. Čestitam izvjestitelji poziciji izvjestiteljice. Želite li nešto reći? Da, hvala vam lijepa. Hvala na podršci, hvala u ime poljoprivrednog sektora, to je najvažnije. Nadam se da ćemo na plenarnoj dobiti većinu i nastaviti raditi na ovom dokumentu bez većih problema. Dakle, još jednom hvala svima.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 Predlažem pauzu od par minuta.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 Poštovane kolegice i kolege, idemo dalje. Sljedeća točka dnevnog reda, zelenjavanje. Složeni oblik potpore dohodku koji još nije djelovotvoran u pogledu okoliša. Radi se o reformi zajedničke poljoprivredne politike. Ja pozdravljam člana Europskog revizorskog suda, doktora Samoa Jereba, koji nam evo dolazi kao što sam rekao s Europskog revizorskog suda i on će nam danas govoriti o ozelenjavanju. Radi se o prvim procjenama primjene ovog sustava. već dulje vremena smo očekivali procjenu. Radi se o izravnim plaćanjima koje smo uveli 2014. posljednjom reformom zajedničke poljoprivredne politike. A poljoprivrednici su prva plaćanja dobili 2016. godine kako bi se suzbili negativni efekti nekih poljoprivrednih praksi, e, utjecaj naravno na okoliš i na klimu. E, izlaganje ćemo čuti od gospodina Jereba. Još jednom se zahvaljujem i s velikim zanimanjem ću, slušati ovu prezentaciju. Radi se o doista vrlo kontroverznom pitanju i već očekujem javljanje kolege Desa nakon izlaganja o greeningu. Dakle, kolege Ricastro i Des već su se o tome izjasnili u okviru Omnibusa. Njihove će nam informacije pomoći da odlučimo o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Izvolite, gospodine Jereb. Hvala uvaženi e, članovi Agrija. Drago mi je da imam priliku predstaviti zaključke posebnog e, izvješća e, o ozelenjivanju. Ozelenjivanje je uvedeno 2013. godine s reformom ZPP-a kao novi oblik izravnog plaćanja. E, to je način nagrađivanja poljoprivrednika za javna dobra koja pružaju, a da ih se isto tako i e, nagradi e, za poticanje ekoloških praksi. To je nešto na što otpada 30% svih izravnih plaćanja i gotovo 8% cijelog proračuna Europske unije. Prva zelena plaćanja isplaćena su za tijekom financijske godine 2016. godine za zahtjeve koji su podneseni godinu ranije. Naš glavni zaključak tijekom revizije je to da kako se sada implementira ozelenjivanje teško da će popraviti rezultate u području zaštite e, okoliša. Zbog velikih izuzeća većina poljoprivrednika, 65% njih, mogu dobiti zelena plaćanja, a da pritom e, nemaju nikakve obveze ozelenjivanja. Samim time ozelenjivanje dovodi do e, pozitivnih promjena E, ali samo na 5% obradivih površina. Samo da prokomentiram brojku koju komisija koristi e, kao indikator rezultata. To je 73 do 77% obradivih e, površina sadrže jednu obvezu ozelenjivanja. Čak i ako postoji obveza diversifikacije usjeva, samo na jednom od stotine hektara se to provodi, a e, komisija uzima kao mjeru stotinu hektara. Dakle, sve se to uzima u obzir, iako nije došlo do stvarne promjene poljoprivredne prakse, zato što su primjerice poljoprivrednici koristili e, praksu zelenjivanja i prije uvođenja e, te, tog programa. mi smo zaključili da ovaj indikator e, se može vrlo ograničeno koristiti za praćenje rezultata ozelenjivanja. Također smo ustanovili da komisija nije definirala konkretne ciljeve ili na drugi način definirana, e, definirala e, što se može očekivati od ozelenjivanja u smislu njihova učinka na klimu i okoliš. To je nešto što se može povezati sa tematskom strategijom Europske unije za zaštitu tla. To se također može povezati s paketom Europske unije za klimu i energiju do 2020. do 2030. godine. Isto tako e, može se povezati i sa Europskom strategijom za biološku raznolikost. Ali bez definiranja E, ciljeva za e, ZPP ne možemo imati sveobuhvatan pristup svim strategijama. E, ne smijemo se baviti pitanjem može li se postići putem ozelenjivanja, putem ozelenjivanja rezultate u vezi sa okolišem. Evo, možemo vidjeti da se od 1990. do 2014. godine za e, e smanjio broj e, vrsta ptica na obradivim površinama za, e, za 39 vrsta. Također smo utvrdili da proračunska lokacija za venjivanje nije e, opravdana sadržanom. Obično se daje 30 e, eura po hektaru, a u ocjeni učinka komisija očekivala da će e, prosječni trošak za te mjere biti e, najviše 30 eura. Studija GRC-a pokazuje da da 40% poljoprivrednika dobiva 10 eura, a samo 2% dobivaju 100 eura ograničenje samog koncepta u smanjuje učinkovitost e, triju praksi ozelenjivanja. Isto tako e, trajni e, pašnjaci dominacija ekološki značajnih površina sa zahtjeva vezanim uz u upravljanje ograničavaju učinak EFAS-a na biološku raznolikost. Ozelenjivanje daje e, dodatnu kompleksnost ZPP-u, a to nije e, to, ne doprinosi rezultata, rezultatima. Ozelenjivanje i drugi instrumenti ZPP-a, uključujući e, dobro ekološko i poljoprivredno stanje. Jedina značajna razlika je to što kazne za ozelenjivanje, e, za neprovođenje ozelenjivanja su veće. Potrebna je fleksibilnost u ozelenjivanju, pogotovo u definiranju e, trajnih pašnjaka. umjesto toga poljoprivrednici provode ozelenjivanje kako bi na način da smanjuje teret i za državu i za poljoprivrednike. Na temelju ovih nalaza mi smo definirali sljedeće preporuke za sljedeću reformu ZPP-a. Komisija bi trebala definirati kompletnu intervencijsku logiku za e, doprinos ZPP-a za ostvarivanje ciljeva EU koja se odnose na okoliš i klimu, te se držati načela da poljoprivrednici mogu doći do plaćanja unutar ZPP-a ako zadovolje ne neke osnovne ekološke norme koje su obuhvaćene gajkom i ozelenjivanjem. E, posebne e, okolišne i klimatske potrebe trebaju se riješiti putem snažnih programskih akcija, a e, poljoprivrednici trebaju dobiti nagradu za usluge iznad pozične vrijednosti. Države članice trebaju potvrditi da su odabrane opcije učinkovite za postizanje političkih ciljeva. Na kraju bih htio reći da eh, posljednje promjene u zakon, omnibus zakonodavstvu će donijeti određene promjene i pozdravljamo ih. Međutim, glavne, glavna pitanja vezana u simplifikaciju i bolje rezultate nešto što treba riješiti u sljedećem VFO-u. Hvala na pozornosti. Ako imate bilo kakvih pitanja, rado ću odgovoriti.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 koje nam je rekao su iznenađujuće. I zbog toga nije niti čudo da 71% poljoprivrednika ne pribjegava zelenjivanju. jer je to onaj dio reforme ZPP-a koji najviše kritiziramo, a to je raspodjela e, tog e, novca. Zato mislim da 75% površina jest pod ozelenjivanjem a to je ono što trebate uzeti u obzir. U ovom slučaju radi se o 75%, mislim da je to značajan postotak. Isto tako govorili ste nam o ulozi ozelenjivanja. Meni se čini da je to pozitivno, jer uloga ozelenjivanja e, znači e, zaustaviti intenzivnu E, kulturu intenzivni uzgoj. To je nešto što se događa na cijelom svijetu i zbog toga ozelenjivanje koje mi potičemo je nešto što baš i nije toliko uobičajeno i mislim da je jako dobro. S druge strane pak smatram da potpore ili pomoć koje se isplaćuju za ozelenjivanje nisu toliko veliki iznosi, a vi ovdje pokazujete da su to doista veliki iznosi. Postotak je međutim samo 1%. 1% za doista veliki učinak na okoliš. Mislim da je to vrlo pozitivno. Vi ste u vašem dokumentu također rekli da se pomoć uvjetuje ekološkim ciljevima, a ja prije svega mislim da se radi o konkurentnosti europskih poljoprivrednika. Biti konkurentan u ovom trenutku kada se doista e, borimo protiv trećih država, dakle ostvarujemo i e, borimo se. I zbog toga što se tiče zajedničke poljoprivredne politike u budućnosti, mislim da Hrvats, e, da, e, evropska poljoprivreda treba raditi na suzbijanju loših klimačkih uvjeta, međutim, kad god imamo ili donosimo takve mjere, trebamo uzeti u obzir različite značajke različitih područja Evropske unije, jer imamo i različite kulture koje uzgajamo iz očitih razloga. Eto, to je ona eko uvjetovanost u posljednjoj reformi ZPP-a. Međutim, ne želimo da se ponovni scenario da se isključe trajni pašnjaci, trebalo nam je jako puno vremena za to, e, dakle racionalizacija je potrebita i poželjna. Hvala vam lijepa. Gospodin Hausling, da, hvala vam lijepa na ovom izlaganju. Mislim da ste sasvim jasno rekli ono čega smo se mi bojali. Dakle, nije došlo do pravog ozelenjivanja, nije došlo do pravog pozitivnog učinka na okoliš. Bio sam iznenađen s brojkama komisije. 75% površina leži pod mjerama ozelenjivanja. Vi ste rekli da se radi zapravo o 5%. Komisija bi trebala biti iskrena i rekla što je postigla, što zapravo nije postigla. Jer kad kažete da su plaćanja bila bez povoljnog eh, utjecaja na okoliš, tada trebamo doista razmisliti o tome što će biti sa sljedećom reformom ZPP-a, kako ćemo povezati to sa zaštitom okoliša i tu se ne slažem sa svojom kolegicom zato što poljoprivrednicima uvijek govorimo o visokom značaju ozelenjivanja za okoliša čini se da se to ne događa ako to tražimo od poljoprivrednika, moramo biti spremni za to i platiti. Ja sam bio nazočan pregovorima i znam koliko je puno ljudi ulagalo trud u ono što je povjerenik tada predlagao, a to je da se stvari poboljšaju i sami ste rekli da ste koristili određenu fleksibilnost da biste spustili standarde. To je nešto što države članice vide. Um, rezultati ozelenjivanja su doista mršavi i zato kada povjerenik sada kaže želimo ukinuti ozelenjivanje, tada kaže da se to ne događa zbog manjeg učinka na okoliš, već zbog birokratskih prepreka. Ali ako reformom ZPP-a želimo nešto ispraviti, trebamo se okrenuti prema zaštiti okoliša i doista i našim državljanima i našim kolegama moramo reći zašto ćemo davati novac u budućnosti. E, a novac neće e, biti manje u količini da bi se zaštitio okoliš, već suprotno trebamo više novca za bolju zaštitu okoliša. Novac povezati s mjerama, a ne jednostavno isplaćivati prema hektaru u prvom stupu i time ćemo vjerojatno potaknuti i zaštitu okoliša. Zato vam najsrdačnije zahvaljujem na ovom izvješću. Vi ste sasvim jasno rekli da je prošla godina dana. Ne vjerujem da imate neki dojam da će se sljedećih godina nešto bitno promijeniti, zato mislim da sada trebamo stvari korigirati. Vi ste kratko spomenuli omnibus pregovore. Albert Des će sigurno o tome nešto reći. Ne znam, e, možemo li ojačati zaštitu okoliša preko omnibusa, možda smo imali tu priliku, ali smo je propustili, nažalost. A, tako da je ovo izvješće zapravo pljuska posljednjoj agranoj i poljoprivrednoj reformi i moramo poboljšati učinke prema okolišu. Hvala vam. Zahvaljujem, gospodin Denano. Hvala, vi inzistirate u svom izvješću na činjenici da e, diversifikacija e, usjeva nije dovoljna i da je manje efikasna od plodoreda i da se time smanjuju nutritivni elementi, e, a isto tako da se smanjuje kvaliteta tla i povećavaju patogeni. Isto tako e, kažete da bi sadnja grahorica mogla e, povećati biološku raznolikost. Međutim, da to nije podržano kao ideja zato što je protivno pravilima VTO-a. E, međutim, pravila koja postoje nisu sada ažurirana i ne, ne omogućuju adekvatnu strategiju. Um, što mislite napraviti po pitanju plodoreda i to prije svega mislim na grahorice e, koje e, hvataju dušik i e, to u kontekstu buduće reforme ZPPA. Kažete da u izvješću komisije da je inicijalni plan bio puno ambiciozniji i ta mjera na koju otpada 30% izravnih plaćanja e, nije e, postigla željeni rezultat države članice, već sada imaju dosta manevarskog prostora, pogotovo e, u definiranju ekološki značajnih površina. Komisija je najavila novu fleksibilnost, a istovremeno ona može dodatno oslabjeti postojeće mjere ozelenjivanja. Hvala. Ganz herzlichen Dank, ich möchte mich gleich Najljepša vam hvala. Ja ću se priključiti ovim pitanjima. Ne bojte li se da sve može biti oslabljeno, ali počet ću na drugačiji način. Prvo hvala na iskrenosti. Svatko tko je se bavio ovom temom ili nešto čitao, znao je već što ćete reći. Vi niste rekli ništa novog, ali rekli ste to jasno i glasno i zbog toga vam doista zahvaljujem. A spomenuli ste i proračun, vrlo je važno kako postupamo sa proračunskim novcima, sa novcem poreznih obveznika. Rekli ste da je novac podijeljen bez tereta za poljoprivrednike. Poljoprivrednici su zapravo radili ono što bi inače radili pod um, uh, etiketom ozelenjivanja, a nisu E, imali rezultata, što znači da je novac bio podijeljen, a nismo ostvarili ekološku korist. I to je ona gorka istina kojim se moramo suočiti danas. Dakle, ne nedostaje novca, ali novac smo dvostruko e, izdali bez rezultata za mjere koje nisu ništa donijeli i za one koje doista trebaju nešto napraviti u ekološkom smislu nismo dali ništa. Zato e, bih vas podržala. Ostanite na tom putu. Javni novac u Europi može se trošiti samo za mjere koje dodaju e, javnu dodanu vrijednost. Standardi zaštite okoliša su zakoni, jer ako morate stati na crvenom svjetlu na semaforu, to vrijedi za sve. Novac ćete moći dobiti tek kada napravite posebne iskorake u zaštiti okoliša i kada koristite vaše tlo, vaše zemljište da se situacija poboljša. I to je nešto što je dodana vrijednost bioraznolikost za Europsku uniju. I jasno ću vas podržati da i dalje budete tako jasni, jer naši državljani e, unutar poljoprivrednog sektora, a i izvan poljoprivrednog sektora imaju pravo znati tko dobiva novac iz Europske unije i za što. A mi ne možemo objasniti zašto smo dali novac. Nema objašnjenja. Trebaju nam jasne riječi objašnjenja. Zašto evropski poljoprivrednici dobivaju novac od Europske unije. To je objašnjenje jako važno, jer će inače bijes u Evropskoj uniji rasti, nećemo moći objasniti zašto neki dijelovi naših građana dobivaju novac, a drugi ne. Drugi bi također vrlo rado dobili plaćanja da bi stabilizirali svoj prihod. To nam je jasno. Direktna plaćanja se upravo i zovu direktna ili izravna plaćanja jer <laughs> direktno promašuju cilj. To je zapravo doista gorko iskustvo. Pomognite nam da novi ZPP bude uspješniji, ostanite kod ovakvih jasnih tvrdnji. Mi znamo, a sada nitko više neće moći reći da nije znao. Hvala hvala i na izvješću. E, revizorski sud je nedavno e, otvoreno e, kritizirao politiku ozelenjivanja, žaleći da te mjere nisu samo ograničavajuće za poljoprivrednike, već imaju ograničene rezultate za okoliš. Samo 5% površina je ozelenjeno, a većina poljoprivrednika nisu zapravo uopće promijenili svoje poljoprivredne prakse da bi bili prihvatljivi za ovakvu vrstu financiranja, što je dokaz da poljoprivredne prakse nisu toliko protivne zaštiti okoliša kao što se mislilo. Mislim da e, sustav treba reformirati kao i ZPP. E, ne smijemo žrtvovati poljoprivrednike koji E, se isključuju iz različitih mjera, pa me zanima e, kako e, poljoprivrednici mogu osigurati da njihova očekivanja budu ispunjena kad je riječ o reformi politike ozelenjivanja. Gospodin Dontan. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam dosta iznenađen izvješćem koje smo čuli, prije svega, e, uzalud sam tražio, pa nisam vidio koji je datum izvješća, koji period pokriva analiza. Kad je riječ o okolišu, svi znamo da e, vrijeme od djelovanja i reakcije okoliša je duži ili kraći, ovisno o vrsti intervencije. Kad je riječ o biološkoj raznolikosti, iskustvo je pokazalo da je potrebno četiri ili pet godina prije nego što se e, uoče e, promjene koje se mogu mjeriti kao rezultat promjene praksi. Izglasali smo ovu reformu krajem 2013. godine, 31.12. i u većini država članica ta mjera se počela primjenjivati tek 2015. godine. Poljoprivrednici su zapravo predvodnici gospodarstva i oni progresivno mijenjaju e, uzgoj. A, dakle, ako se izvješće odnosi na 2016. godinu, što je druga godina primjene reformirane e, zajedničke poljoprivredne politike, Dakle, možda su poljoprivrednici već promijenili svoje prakse i one su postale E, e, ekološkije i ako su to napravili, to je već korak naprijed. 5% površina koje je zahvaćeno tih praksama je pozitivan korak. Kad je riječ o definiciji e, definiranju ciljeva, tu se slažem s revizorskim sudom. Potrebno je jasno definirati ciljeve tijekom nove reforme. Treba s velikih riječi teorija prijeći na dijela postavljaju se brojna pitanja koja se odnose na to koje su to najrelevantnije mjere kako bi se zadržao dušik e, u tlu, kako bi se zaštitilo tlo, kako bi se povećao učinak e, poljoprivrede na klimu i e, u većini zemalja prema raspoloživim informacijama vulgarizacija tih odnosno te metode još uvijek se nisu dostatno proširile na terenu. Dakle, zanima me potreban je transfer znanja prema poljoprivrednicima. ZPP je prije svega ekonomska politika. Ona ima za cilj e, nadoknaditi činjenicu da europski potrošači ne žele plaćati hranu po pravim troškovima i poljoprivrednici u Europi, kao što je slučaj u većini e, država članica, proizvođači namirnica e, čiji troškovi E, nisu u potpunosti pokriveni. Gospodin De Castro. Hvala vam, predsjedniče. A hvala i revizorskom sudu. Hvala gospodinu Jerebu na ovoj važnoj prezentaciji. Tu smo čuli neke stvari koje smo već više puta konstatirali. nisu smo spomenuli slučajno pregovore Omnibus. Pokušali smo unijeti neke promjene i drago mi je da je kolega pozitivno spomenuo naše napore u okviru Omnibusa. Ali središnje pitanje ostaje i dalje, a to je odrediti tri mjere, tri mjere, dakle diversifikacija usjeva, ozelenjivanje, i na neki način te mjere primijeniti jedinstveno na cijelu Europu. Jasno je da su uvjeti različiti od Švedske do Cipra, ali trebamo odrediti takve ekološke mjere koje objektivno odgovaraju državi gdje se primjenjuje i zato nam se jako sviđa ono što smo usvojili u prethodnom izvješću vezano za reformu zajedničke poljoprivredne politike. Rekli smo idemo napraviti jedan popis prijedloga i svaka će država članica izabrati e, prema svojim objektivnim okolnostima. E, tu fleksibilnost koja bi, na primjer, plodored ili diversifikaciju mm, ili neke druge važne mjere primjenjivala. Dakle, komisija u sljedećoj reformi ZPP-a ne bi trebala imati 27 različitih poljoprivrednih politika ili stotinu različitih poljoprivrednih politika kako bi svaka država članica imala potpunu slobodu. Trebamo identificirati, međutim, jedan jedini okvir, a države članice bi onda izabrale temeljem svojih objektivnih okolnosti. Što revizorski sud misli o tome? Gospodin Des, hvala lijepa predsjedatelju. Puno hvala na predstavljanju ovog izvješća. Kada čitam ovo izvješće, tada vidim da u Europskom revizorskom sudu niste baš previše razumjeli situaciju. U Njemačkoj imamo 20.000 tisuća hektara koje koristimo za ozelenjivanje, 140 tisuća hektara za grahorice, 970 za plodored i tako dalje. Imamo još i 31 tisuću hektara i manje pozicije za drugačiji uzgoj. Jedna trećina zemljišta u Njemačkoj eh, podložna je ozelenjivanju. Ne možemo to primijeniti na sve. Čini mi se da revizorski sud nije plodored uzeo u obzir. Dakle, što se na, kada mogu govoriti e, o svom e, imanju, 40 hektara, mi smo imali među usjeve, među usjevi koji su e, zapravo urodili plodom na jesen, onda imamo proizvodnju biogoriva i onda se nakon što se zemlja odmorila počinje s oranjem. Vi sve to niste uzeli u obzir i zbog toga doista ovo izvješće nema nikakvu stvarnu vrijednost. Vi kažete da su plaćanja poboljšala situaciju. Ja moram reći da mi je žao da revizorski sud prima novac za ovakova izvješća i zato ne želim uopće dalje raspravljati o tome. Hvala mhm. Zahvaljujem na prezentaciji ovog mm, izvješća. Jučer je bila potpuno drugačija atmosfera nego danas ovdje. Kao da e, živimo u Mjehuriću u ovom odboru i ne znamo što se od nama govori izvan e, ove sobe E, ne stoji mnogo. 8% e, ukupno proračuna EU-a u trenutku kada stalno raspravljamo o proračunu EU-a i kao rezultata rasprava o budućnosti financija EU-a, o postotku koji će ići za poljoprivredu e, na, u, odboru za proračunsku kontrolu e, nećemo moći zadržati e, taj postotak. Nadam se da ćemo ipak uspjeti, moramo se za to boriti, ali neće biti lako. Danas imamo situaciju e, revizorski sud i odbor za proračunsku kontrolu su kao termometar koji vam kaže koja je temperatura. Ali E, e, danas nam kažu ne sviđa nam sam što termometar kaže, on ne funkcionira i ne trebamo ništa napraviti, nemamo problema s temperaturom. Stvarnost je međutim drugačija. E, porezni obveznici i zastupnici izvan ovog odbora nisu tako sigurni da sve ide tako dobro. Moramo zaštititi ovaj proračun. A, govorimo o dobrom trošenju novca. Moramo nešto učiniti. E, meni za izbor za Irsku je bio u mnogo slučajeva. E, ljudi koji su dobili velike novce su dobili još veće novce za greening. E, neki dobivaju 300 eura po hektaru, a neki dobivaju 30 eura po hektaru. To je stvarno problem. To je jako važno u našoj raspravi danas. Već sam se e, prije žalio zbog toga što nemamo puno zastupnika i zastupnica ovdje. Svi plaću krokodilske suze zbog gubitka u proračunu, ali E, nisu danas ovdje kako bi branili taj proračun. Mm, izgleda da im je važnije da budu negdje drugdje. E, mm, mogli bi možda da su ovdje zaustaviti neke rezove. Eh, mislim da je e, e, e, žalosno kako se oblici greeninga ozelenjavanja uvode u plaćanja mm, ekologizacije plaćanja su povezana s tim da podupru dohotke poljoprivrednika, da potaknu njihovu konkurentnost. Dobit ćete riječ. Ako e, ekologizacija je tako kriva, to ozelenjavanje je tako krive, krivo, ne, smijemo u, postaviti u pitanje sam smisao plaćanja. Možda bismo e, trebali e, tome dodijeliti neku drugu funkciju. Gospodin Bogović ima riječ, izvolite. Hvala lijepa, hvala što ste mi dali riječ. E, u prvom redu pozdravljam gospodina Jereba. E, zahvaljujem na ovom izvještaju. E, revizorski sud ima zadaću da kontrolira ono što Europski parlament, što države članice si postavljaju kao ciljeve za ekologizaciju moramo vidjeti jesu li ciljevi dobri i korektni. E, stoga e, je ova politička kontrola e, potrebna. Što može ovaj izvještaj učiniti za novu financijsku perspektivu? Meni je potpuno jasno da novac za poljoprivredu mora osigurati e, sigurnu opskrbu hranom u Europi, e, zaštitu okoliša i e, pristojne dohotke naših poljoprivrednika. Sredstva za poljoprivredu su ostala ista, što znači da imamo manje novca za poljoprivredu. A ako pogledamo dohodak poljoprivrednika, vidimo da su oni niži od e, dohodaka u drugim sektorima. Mm, e, e, poljoprivredna praksa mora biti bolja za okoliš. Stoga smo i pripremili projekte u poljoprivredi koji bi to trebali postići. Vidimo da 30% novca za, je predviđeno za ozelenjavanje Govorimo o, sistemski cilj koji treba obuhvatiti cijelu poljoprivredu. Pitanje je jesmo li si postavili e, prave ciljeve, e, da li e, tim ciljem poboljšavamo kvalitetu vode, bioraznolikost, da li izbjegavamo monokulture. To je za mene glavno pitanje. E, e, novac je da, davan za velike površine e, koje bi trebali postati bolje za naš okoliš. Recimo imamo 10% površina koje dobivaju paušalna plaćanja. Imamo za cilj da osagiramo opskrbu hranu, moramo zaštititi okoliš. Moramo e, si postaviti jasnije ciljeve, moramo znati što želimo postići. E, moramo osigurati dobre poljoprivredne prakse, moramo obuhvati 80% površina, ne samo 5%. Ekološka poljoprivreda je važna Moramo ostvarivati e, jasne ciljeve. E, ne vidim u ovom izvještaj, e, izvještaju razloga da kritiziram politiku, sadašnju politiku. Pitam se kakvu politiku želimo definirati za budućnost. Pred nama je veliki izazov i vjerojatno će novac po hektaru se još smanjiti moramo definirati mjere na taj način kako ne bismo stvorili nove uvjete e, moramo osigurati što veći dio površina koji će biti e, u službi ekološke poljoprivrede tako da e, poljoprivrednici mogu koristiti taj novac s čistom savješću Imamo velike ciljeve, ali e, novca je sve manje. Ako mislite da moramo provoditi takovu politiku, onda e, će, moramo zaboraviti osnovnu ideju ozelenjavanja. E, Michel Dantin je pravo rekao, teško je postići sve u dvije do tri godine. Komisija e, je dala prijedlog e, za ozelenjavanje, parlament s tim nije bio zadovoljan. E, ekološki ciljevi su bili utjelovljeni u stupu 1. Ne vidim sukoba u vašem zaključku da ozelenjavanja treba smanjiti. Mm, mm, e, jasno je da poljoprivrednici ne prave razliku e, koje mi pravimo. Oni kažu ovo podupire moj e, dohodak. E, odbor za kontrolu proračuna, za nadzor proračuna moraju pogledati koji je prosječan dohodak e, poljoprivrednika u Europi. pogledajte prosjek, ne govorim o velikim plaćanjima koji se uvijek pojavljuju na naslovnim stranicama tiska imam nekoliko pitanja. Da li sud e, e, analizira e, komunikaciju komunikacije za budućnost ZPP-a? imate prijedloge za budući ZPP. Ako želimo pojednostavniti ZPP, ono što vi imate na stolu je vrlo komplicirana ideja, složena ideja o ekološkim ciljevima. E, mene brine da u mnogim državama članicama, uključujući u moje zemlji, imamo e, vrlo dobre ekološke farme. E, međutim, onda se te, ta dobra preorijentiravaju kako bi bili u skladu s novim ciljevima EU-a ne, ne želimo nagrađivati poljoprivrednike za, za sadašnje doprinise e, okolišu. E, morate jasno reći, jedna je od velikih šteta koju smo počinili u Europi da nismo e, dozvolili da se prirodne površine nagrađuju u ZPP-u. Hvala lijepa. I ja dijelim ovo stajalište, apsolutno ga dijelim. Gospodin Ropa ima riječ. Bilo je vrlo zanimljivo slušati ovaj izvještaj općenito govoreći e, e, e, mnogo sam se sastajao s poljoprivrednicama to je vrlo bolna tema za njim jasno vidimo da nismo učinili sve kako bismo dobro započeli ovaj program neki su ljudi previše a neki premalo očekivali od programa stoga odgovarate da ljudi nisu dobili ono što su očekivali. Da to, ono što smo postigli nije dosta dobro u ekološkom smislu. Međutim, poljoprivrednici su očekivali sve što se od njih tražilo. Ako nisu to učinili, onda nisu dobili plaćanja Međutim, mi očekujemo previše od poljoprivrednika. Moramo se složiti o zahtjevima. E, pokušavam shvatiti zašto ste e, ovo zaključili. Već smo spomenuli ovdje u ovoj raspravi da je važan aspekt e, cijele stvari da su poljoprivrednici imali dodatne aktivnosti i dodatne troškove ali nisu imali dodatni dohodak, dodatna sredstva. E, novac koji se e, e, je postao prije se drugačije preraspodijelio, a poljoprivrednik misli da je taj novac trebao ići njemu. Ako želimo imati širi specificirani program, moramo zato dati novac jer poljoprivrednici imaju troškove, gubitke, dobit im se smanjuje, to su već, već spomenulo, spomenuto. Poljoprivreda i onako nije privlačna u sadašnjem trenutku, ona postaje još manje zanimljiva eh, za, kao industrija, kao sektor ako ne budemo dali kompenzacije poljoprivrednicima, imat ćemo velike teškoće e, e, da bismo namaknuli e, hranu po povoljnim cijenama u Europskoj uniji. Još jedno pitanje, što mislite kad zadajemo slične zadaće, zadaće svima? E, e, zadaće ozelenjavanja, ali plaćanja su različita. Ona su vrlo e, šarolika. Neki poljoprivrednik dobivaju 50% plaćanja. Da li oni imaju istu zadaću kao onaj koji dobiva mnogo manje? Hvala lijepa. E, time smo završili s javljanjima za riječ, a sada dajem riječ iz e, gospodinu Budi. Mi bismo svi željeli da poljoprivrednici mogu pristojno živjeti i da imaju dobar život E, često se pitamo zašto poljoprivrednici dobivaju toliko novca. Ali moramo biti svjesni toga da poljoprivrednici moraju imati dohodak koji im omogućuje e, dostojanstven život. E, u poljoprivredi imamo mnoge probleme, a trebamo dobru hranu za sve građane EU-a ja sam posjećivao poljoprivrednike u njihovim domovima, svi su govorili o problemu sa sankcijama. E, često prave greške, a te greške e, su rezultat toga što nemaju dovoljno informacija od nadležnih tijela. Nije im jasno, e, nisu im stvari jasno i onda krše neka pravila, propise, a e, i to nehotice. E, te sankcije vode do toga da onda e, prestanu s tom djelatnošću. Gospođa Kadenbach ima riječ. Hvala lijepa. Ja zahvaljujem Revizorskom sudu i njegovim suradnicima za njihov odličan rad. E, zahvaljujem na ovom izvještaj. Vrlo nam je drago što možemo raspravljati o ovom izvještaju. E, u raspravi smo čuli mnoge probleme. E, još jedan problem koji treba podcrtati. Nažalost imamo sada Brexit. Imamo E, gubitak od sredstava od 12 milijardi eura. To je svota e, koja će utjecati na mnoga područja aktivnosti u Europskoj uniji. E, za greening tu ne gledamo koliko ćemo gubiti za ozelenjavanje. E, čuli smo također da ekološke mjere e, ne mogu se mjeriti u periodu od dvije do tri godine. E, čak ako godinama pratimo, teško ćemo vidjeti u kojem se smjeru krećemo jer nemamo ovu interventnu logiku, jer nemamo jasne ciljeve. Uvjerena sam ako sada definiramo ciljeve što e, zahtjeva mnogo posla e, moramo možemo reći da smo sve postigli ili da nismo ništa postigli to je vrlo teško postići e, dokazati recimo projekt Liza da li će se takav projekt nastaviti? Da li ćemo dobiti podatke o projektu? Mi e, se gubimo u raspravama u strateškom okviru u koji imamo e, i mnogo drugih e, ekoloških politika, bioraznolikost, kvalitet tla, tla i tako dalje. Sve te strategije postoje moramo ih sve sagledati i onda možemo govoriti o stvarnom ozelenjavanju. E, zahvalna sam da imamo tu raspravu, ali sam u nekim područjima malo razočarana. Neki kolege i kolegice kažu da je sve e, dobro, poljoprivrednici se ako trude, rade sve što je moguće. Međutim, to nije dobar pristup porezni obveznici očekuju da e, novac koji se preraspodijeli da se on ne baca, ne trači. E, to je novac poreznih obveznika. Oni moraju znati koliko tu imamo dodane vrijednosti. Moramo imati kontrole. Ako dajemo, uh, ako uh, revizorskom sudu ne dajemo uh, parametre koje on treba, onda ne možemo odgovoriti našim poreznim obveznicima. I stoga onda imamo ovako žučljive diskusije, kaže se neki dobivaju previše, a neki ništa moramo moći dokazati da se ovaj javni novac za e, ulaže u javne stvari ono što je dobro za sve građane mislim da moramo imati jasne ciljeve jer inače će svi samo željeti e, kasirati novac a ništa doprinijeti Hvala predsjedniče. Eh, zahvaljujem se na razvijeni mišljenja o, izvještaju o ozelenjavanju. Mislim da je to vrlo važna tema. Eh, radi se i o budućnosti ZPP-a ja bih htio podcrtati e, komisija pozdravlja e, posebni izvještaj i e, substancu svih preporuka mi to ćemo uzeti u obzir kad budemo pripremali novu politiku ozeljenjavanja ukazuju se neke slabosti mjera za ozelenjavanje E, i e, svjesni smo da su e, te slabosti postoje ali moramo biti svjesni kratkoće vremena pa ne možemo točno ocijeniti utjecaj i učinak na okoliš i to je već rečeno u raspravi ja bih htio istaći da neki rezultati i nalazi suda mm, mm, su vrlo važni za buduću politiku ozelenjavanja. Izvještaj suda e, e, istače potencijal od zelenjavanja 77% je 77% e, površina poljoprivrednih u Europi je uključeno u te mjere ozelenjavanja. Ova pokrivenost je otprilike 25% e, e, mjera za okoliš. E, stoga je ovaj instrument ozelenjavanja vrlo važan. Prakse koje se mijenjaju E, vidimo da poljoprivredne prakse su pod utjecajem e, zahtjeva za ozelenjavanje. E, to je utjecalo na bioraznolikost, na diverzifikaciju uzjeva. I također imamo mnogo više ekoloških površina zahvaljujući tim mjerama Vidjet ćemo kasnije u implementaciji kakav još dodatni to učinak ima na okoliš. Jedan od ključnih kritika, e, e, e, a to se čulo i u raspravi, sud kritizira činjenicu da plaćanja za ozelenjavanje plaća za neke aktivnosti koje su poljoprivrednici već prije poduzimali. Komisija smatra da ozelenjavanje e, nema za cilj e, promjenu praksa, već e, potiče ekološko, ekološku obradu zemlje. Moramo imati na umu da ozelenjavanje je jedna od ekoloških mjera koja daje e, kompenzaciju poljoprivrednicima. Međutim, oni ne trebaju nužno mijenjati svoje prakse. Oni koji su već prije uvjeli dobre prakse za ekologiju, oni ne smiju biti za to kažnjavani. E, plaćanja za ozelavanje e, e pomažu da te prakse ostanu dobrima, da se ne pogoršavaju, da ne e, zaostaju. Želimo ovaj trend ozelenjavanja i nastaviti. Važniji e, važni je element e, koji je identificirao sud jeste da provedba ozelenjavanja od strane država članica i poljoprivrednika nije e, u potpunosti iskoristila potencijal ozelenjavanja. Mi smo to svijesti pa smo e, prošle godine e, pojednostavnili neke zahtjeve ozelenjavanja. To poboljšavanje je uvedeno kao pa dio delegiranih propisa. Sada je važno gledati u budućnosti, u budućnost e, iza 2020. E, mi dijelimo e, stanovište da ozelenjavanje je u nekim državama bilo previše birokratsko, presloženo i zato nije postiglo sve sa svoj potencijal. Moramo biti ambiciozni, ali i učinkovitiji i jednostavniji kako bismo ispunili naše e, ciljeve zaštite okoliša. E, to smo naglasili i u komunikaciji od e, prošlog studenog. E, ova arhitektura koju sada imamo nije najbolja za e, ono što želimo postići, trebamo dalje pojednostavljenje. Zelena arhitektura je pozitivna, imamo pozitivna iskustva, ali moramo e, imati pristup koji je, se više oslanja na učinak, na rezultate zelena arhitektura će biti e, dio prijedloga za e, buduću e, zajedničku poljoprivrednu politiku. U tom pristupu zemlje članice će dati strateške planove kako namjeravaju postići ekološke i klimatske ciljeve. To će one napraviti same na osnovi sveobuhvatnih ciljeva Europske unije. Imat ćemo uvjetovanost koja će biti pojednostavljena za sve e, sudionike u Europskoj uniji. Ova nova interventna logika e, je sada temom naših e, rasprava i ona će se odraziti u našim budućim prijedlozima. Thank you for all the questions and all that you have raised. Uh, Hvala na postavljenim pitanjima. E, jedna od glavnih, dakle glavna tema u vašim intervencijama su ciljevi. To je isto tako nešto čemu smo razgovarali s komisijom tijekom revizije. Revizor nije u poziciji da postavlja ciljeve. Sa sadašnjom praksom ozelenjivanja mi zapravo nemaju, nemamo prave ciljeve. O tome je govorio gospodin Bogović i mnogi drugi. Stoga govorimo o mjerama koje su odebrane. jesu li one prikladne, kako ih primijeniti, ali glavno pitanje nisu mjere. Prvo treba definirati ciljeve i to je zato jedna od naših preporuka. Dakle, prvo trebamo definirati koji su to ciljevi mjera E, je li to i dalje potpora do, dohodku ili se doista radi o zelenjivanju. I, I zapravo je li cilj doista poboljšavanje klimatskih rezultata i rezultata po zaštitu okoliša e, unutar ZPP-a. Mi kao revizori e, ćemo naravno napraviti reviziju i provjeriti jesu li ciljevi ostvareni, ali prvo ih netko drugi treba definirati. Jučer smo završili raspravu na sastanku odbora KONT, sa zaključkom da nema distribucije plaćanja Eh, svi su poljoprivrednici zadržali svoje, svoja plaćanja, odnosno svoja sredstva kao i prije ozelenjivanja i zapravo se ne mijenjaju prakse, pa se postavlja pitanje je li ozelenjivanje bila velika izmjena u ZPP-u tijekom reforme 2013. godine, pa se opet vraćamo na ovo prvo pitanje, a to je koji su ciljevi e, ozelenjivanja. Mi, kao revizori, ih ne možemo definirati. Kao što ste rekli, oni nisu definirani u budućnosti, to trebaju biti. Gospodin Donta je postavio pitanje kakav je učinak na okoliš nakon pet godina. Za pet godina ćemo vidjeti koji su učinci na okoliš. Vidjet ćemo hoće li doći do izmjena promjena u poljoprivrednim praksama, ali za sada možemo vidjeti da su se pojavile promjene samo na 5% obrađenih e, površina. A kad je riječ o trajnim pašnjacima, e, tu je nešto što dakle tu je uvedena samo dodatna zaštita, a to je da se pašnjaci neće e, orati. Dakle, ne možemo očekivati da će se dogoditi nešto veliko, neka, neko veliko poboljšanje u smislu biološke raznolikosti ili u smislu e, stakleničkih plinova ako ne dođe do promjena poljoprivrednih praksi. Gospođa McGuinness je rekla da ne razum, dakle, da ne razumije e, praksu da se poljoprivrednik nagrađuje za ono što već, već rade ali poljoprivrednici su u različitim pozicijama. Neki od njih već e, imaju pozitivne prakse, drugi ne. Kod nekih su uzgojne prakse previše intenzivne i štete okolišu. Stoga trebamo definirati različite ciljeve vezano uz različite oblike uzgoja. A isto tako trebamo uzeti u obzir različite pozicije u različitim državama članicama. Gospodin De Caso je postavio pitanje o tome što s različitim e, pristupima unutar država, unutar država članica. E, hoćemo li imati u budućnosti 27 različitih država članica? Možemo se složiti da države članice su u različitim pozicijama, pa se možda neke mjere biraju na drugačiji način, što je sada moguće zahvaljujući e, ekološki značajnim površinama, efasima. Na stranici 37 našeg izvješća pokazali smo da Nizozemska i Poljska su provele studiju o tome koje ekološki značajne površine su adekvatne da se koriste u njihovim zemljama, ali istovremeno se nisu držala savje, e, držale savjeta e, tako da stručnjaka, tako da će komisija i dalje biti odgovorna za potvrđivanje da li nacionalni programi iz 27 država članica su adekvatni i jesu li odabrane mjere adekvatne za ostvarenje zacrtanih e, ciljeva. Gospođa Meginis također je postavila pitanje hoćemo li učiniti nešto vezano uz komisijnu komunikaciju, hoćemo li i mi napraviti neki dokument, da mi pripremamo jedan informativni dokument o budućnosti ZPP-a, bit će spreman krajem e, ožujka i time ćemo se uključiti u raspravu o budućnosti VFO-a. Gospodin Rope je postavio pitanje o našem mišljenju da li postoje različita plaćanja između poljoprivrednika i je postići isti rezultat s različitim isplatama. To nije samo problem sa e, ozelenjivanjem jer su te isplate vezane sa programom e, izravnih plaćanja, odnosno temeljnih plaćanja. To je samo tek postotak temeljnih e, isplata koje dobijete. Postoji proces prema kojem ta plaćanja trebaju biti na istoj razini. Tako bi trebalo biti u budućnosti. Također ste rekli da su poljoprivrednici napravili ono što se od njih očekuje. Naravno, to je jedan od nalaza u našem izvješću. Države članice i poljoprivrednici doživljavaju zelenjivanje kao dodatno opterećenje, još jednu kompleksnu stvar. Oni su tražili lak e, izlaz i mm, htjeli su učiniti što je manje moguće da e, zadovolje zahtjeve zelenjivanja, a da pritom dobiju e, sredstva. Kao što smo rekli, ako nema E, nikakvih e, benefita, koristi od ozelenjivanja, dodatnih e, koristi, onda je logično da se to do, doživljava te kao dodatno opterećenje. I mi sada pokušavamo provesti pojednostavnjivanje, ali što će biti sa ozelenjivanjem? Ako nema značajnih koristi, onda će zapravo to samo dodatno otežati stvari, zakomplicirati stvari E, ako, se stvari, ako su stvari jednake kao i one koje se mogu postići putem e, uzajamne e, sukladnosti. Dakle, ako se prakse ne mijenjaju. Mislim da su više manje sva vaša pitanja, intervencije se bavila time koji su zapravo ciljevi ozelenjivanja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 E, hvala vam lijepa što ste upozorili na sve ovo. Mi ćemo sve to razmotriti, dakle, i motrišta poljoprivrednika koji mora ostvariti okolišne ciljeve, a isto tako, s druge strane, moramo promotriti financijsku situaciju. E, jako mi je žao što jučer nisam mogao biti ovdje. Ja doista pokušavam biti e, tamo gdje činjenično mogu govoriti o konkretnim problemima e, ZPP-a. Jer odbor Konte je na pravom putu doista se radi o tome da trebamo uštedjeti novac poreznih obveznika, no ponekad im trebamo i pokazati kojim putem treba ići. To je prva stvar. Druga stvar, situacija nije takva da imamo 27 različitih poljoprivrednih politika. Ne, ciljevi zajedničke poljoprivredne politike su isti. A način provedbe se negdje može doživljavati različito naprosto zato što je poljoprivreda različita. Radi se o prirodnim uvjetovanostima, radi se o veličini gospodarstava, radi se o tradicijama i tako dalje. E, što znači da se ne treba smanjivati fleksibilnost prema državama članicama, jer države članice naprosto na to imaju pravo. To su zahtjevi njihove poljoprivrede. I mi možemo ovdje jasno reći, ako postoje različite metode, tada mm, ne znači da ako se odlučimo za jednu metodu da ćemo E, biti svi isti. E, ne, ZPP će biti različit za države članice, jer su države članice različite, ali možemo uz različiti ZPP e, ostvariti iste ciljeve. Što mislite Mogu li države Južne Europe također to doprinijeti suzbijanju klimatskih promjena? Zašto ne? Ili da poljoprivrednik iz nekog drugog dijela Europe ne može djelovati u tom smislu. Sigurno je, postoji određeni broj ljudi koji se ne drži standarda, ne bori za kvalitetu, ali to, to postoji svugdje, u svim zajednicima. Uvijek postoje ekstremni slučajevi. Ja se doista zalažem za ovo pitanje, jer jednostavno E, se bojim da e, će moj dopis e, odboru konte biti nužan vaše izjave koje su dobre, utemeljene, vi želite zaštititi poreznog obveznika. Međutim, moram reći da to ne služi uvijek ciljevima zajedničke poljoprivredne politike, jer na taj način možemo doista sve dovoditi u pitanje. Imamo premalo mladih poljoprivrednika. To znači da novac ne izdajemo na pravilan način. To je bilo stajalište odbora konta. To je jednostavno bilo krivo, zato što imamo premalo novaca na raspolaganju za tu e, svrhu. E, gospođo Neuhl možemo e, o tome raspravljati i dalje, ali ja svakako zadržavam pravo na vlastito mišljenje. Isto tako, Da, da, daću vam riječ, imamo još vremena, lijepo molim za malo strpljenja. Gospođo Neuhel, izvolite. E, želim naglasiti ono što je rekao gospodin je rekla gospođa Karambarhe. ovo je vaše privatno mišljenje, imate na to pravo i ja to poštojem, ali nemojte govoriti u ime kluba. Vi imate pravo na vlastito mišljenje, ali to nije i naše mišljenje. Zato smijem nešto reći. Vi nemate pravo govoriti u ime poljoprivrednog odbora, a govoriti vaše osobno mišljenje koje smo sada čuli. Ja zaznaczyłem, że wypowiem swój pogląd. E, pa primijetio sam da e, iznacim vlastito mišljenje i to, sam i htio učiniti. Međutim, ako smo različitih i mišljenja, onda imamo e, mogućnost podnošenja zahtjeva za izmjenama i amandmanima i onda se stvari mijenjaju a nikoga ne možemo prisiliti ni na što. Radi se o pitanju ozelenjivanja, to je bilo pitanje, ali imamo još jednu minutu za gospodina Fleningena i onda gospodina Hojslinga. Gospodin Fleningen. Maybe it's a problem with the... Možda je to bio problem s, prijevodom, e, zato što mi smo rekli mi trebamo zaštititi poljoprivrednike. Ja se slažem u potpunosti s time. Zapravo ja bih htio da se više novca i veći postotak sveukupnog europskog e, proračuna utroši na poljoprivredu. Ja mislim da bi to trebao biti naš glavni cilj. Sigurnost hrane, kvalitetna hrana za europljene. Ako želimo zaštititi poljoprivrednike, moramo slušati što ljudi izvan ovog odbora govore a ne da ubijamo glasnika i da veseli, samozadovoljni e, odlazimo odave. E, svaki puta kada se netko požali, vratimo ih na njihovo mjesto. Vi to možete napraviti, ali kad oni napuste ovu e, dvoranu, to neće značiti da će nestati problemi, da će nestati problemi za poljoprivrednike. Ja želim zastupati poljoprivrednike. Oni mi šalju mailove, post, E, postavljaju mi pitanje kako se troši e, sredstva iz EPP-a. Dobio sam dva maila gdje se poljoprivrednici žale na to kako se e, troši novac. Ja, sam, ja im kažem, to je novac koji završava u vašim dućanima, u vašim gospodarstvima, ali mi moramo opravdati našu potrošnju. Ako nas ljudi upozoravaju, moramo ih slušati. Govorimo o definiranju ciljeva, moramo definirati ciljeve. Revizorski sud ne zna koji su naši ciljevi bilo bi dosta korisno kad bismo im mi mogli dati odgovor na to. I dlatego staram na komisije kontroli Pa ja sam sve pažljivo slušao i zbog toga ću pokušati otići na odbor za proračun ili na odbor INTE, jer se u potpunosti s vama slažem. Gospodin Hojsling, dakle, kako postupati s revizorskim sudom? To ne ide na način kao što smo to danas pokušali. Ljudi koji su inače uvijek ovdje sada se nisu pojavili. Albert Des paušalno napada revizorski sud i onda nestaje. Oprostite, ja se moram ispričati u ime odbora kako smo postupali sa revizorskim sudom. Ne možemo prihvaćati vaša izvješća kad nam se sviđaju, a kada nam se ne sviđaju, onda se ovako ponašati. Dakle, ja predlažem da radimo preko koordinatora, da se redovito susrećemo s revizorskim sudom i da imamo dijalog. Ovo što smo danas učinili trebalo bi izbjegavati u budućnosti. E, da, rekli ste, bavimo se onim što, što dobijemo i onda to možemo samo i na taj način prezentirati. Možda to nekima ne odgovara točno, ali evo moramo raspravljati u vidu sljedeće reforme ZPP-a. Inače ne moramo e, imati ovakva opširna izvješća kojih jednostavno odbijamo. Mi smo ga svi, svi to izvješće uzeli na znanje i zato još jednom zahvaljujem i tu smo iznijeli naša mišljenja. Da, u redu. Ja se s vama također slažem. Uvijek sam govorio da vrlo cijenim napomene revizorskog suda. Gospodin Des je imao pravo iznijeti svoje mišljenje. Možda je htio još nešto reći, ali nije želio se više uzrujavati oko revizorskog suda. Sada dajem riječ gospodinu Bogoviću. Hvala. Jasno je da se svi ne slažemo sa svima. Ja se ne slažem primjerice s e, primjedbama u smislu da se ništa ne mijenja u poljoprivredi. Ja sam rođen na jednom poljoprivrednom gospodarstvu. djelujem u tom e, sektoru od 1984. godine Puno smo e, stvari u Sloveniji promijenili od pristupanja Europskoj uniji. Ovdje u ovom domu, u ovom odboru nemamo pravo reći da se ništa ne mijenja. Poljoprivredne prakse su puno ekološkije nego prije, ali imamo kolektivnu zadaću, a to je da ih dodatno poboljšamo. I ovdje u ovom odboru govorimo na ovaj način i ako to činimo, onda ćemo jako teško zadržati e, taj novac. Dakle, ako nastavimo govoriti na taj način, e, mislim da smo postigli značajan napredak i mislim da trebamo kreativno tražiti rješenja koja će nam po omogućiti da s jedne strane zadržimo sredstva za naše poljoprivrednike, da motiviramo mlade da ostanu um, raditi u tom sektoru i ja e, nisam protiv nečega ako se ne slažem. Da, dakle, ako je riječ, kad govorim